Imali smo sastanak e, koordinatora s ministrom iz Bugarske. Kasnije ćemo se poslije podne sastati s ministrom, stoga sada odmah prelazimo na glasovanje. Prva tema, mogućnosti i izazovi za čelarski sektor Europske unije. Gospodin Erdoš je izvjestitelj i ako se sjećate, imali smo više od 400 amandmana. Imali smo i amandmane iz Envija, ali predajem riječ izvjestiteljima. Hvala predsjedavajući. Samo kratko htio bih zahvaliti tajništvu i svim klubovima na pruženoj pomoći. Oni su mi omogućili da dobijem veliku podršku u ovom radu. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni. Dobili smo stotine amandmana, a mislim da smo sada došli do trenutka kada imamo prihvatljivo izvješće za sve nas a posebice imali smo 39 e, kompromisnih amandmana. Imamo otprilike 30 e, glasovanja po dijelovima, dakle očekujemo sada glasovanje. Hvala. Pa- Hvala. Sada pozdravljamo e, goste, poljoprivrednike iz Austrije, koji su došli na poziv gospodina Vajca. Dobrodošli. Glasovat ćemo. Jedan dosta tehnički postupak, ali ipak vrlo važan postupak. E, idemo na glasovanje. O kompromisima ćemo glasovati elektronički. E, molim da pogotovo koordinatori dižu e, ruke da se bude jasno. Kompromis 1. Hvala. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 3. Otvaram glasovanje. Znači kompromis 3. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Kompromis četiri. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanjem. Peti kompromis. Otvaram za e, glasovanje.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 Nikam glasovanje. zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 7a. Otvoram glasovanje. Zajedno sa kompromisom F. Zatvaram glasovanje. Idemo na kompromis. Devet A otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 39. Tko je za? Usvaja se. Amandman 378. Tko je za? Protiv? Odbija se. Envi 17. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 10. otvoran glasovanje. Zatvoren glasovanje. Kompromis 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jedan glas iz SED-a previše. Usvaja se. Kompromis 14. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja sam. 346 i 7. Tko je za? Dakle, tko je za? Protiv? Odbija se. Envi 15. Tko je za? Usvaja se. 301. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera. Amandman 301. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Samim time se ne razmatra amandman broj 13. 391 dizanjem ruku. Tko je za, protiv, odbija se. Amandman 18. Provjerit ćemo 391. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 18. Tko je za? Protiv? elektronska provjera. 18. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Provjerimo ipak. Amandman 22. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ispričavam se, gospodine Des, ja sam pogriješio. Kompromis 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Kompromis 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 29 od Envija, tko je za, usvaja se. 287, tko je za, usvaja se. 422, tko je za, usvaja se. Elektronička provjera. Amandman 422, tko je e, otvoren glasovanjem. već smo glasovali, ali vratimo se na taj amandman 287. Provjerimo e, što je s tim amandmanom. Otvaram glasovanje o amandmanu 287. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 422. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 423. Tko je za? Usvaja se. Envi 28. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 26. Otvoren glasovanje. Zatvoran glasovanje. Kompromis 27. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Četiristo trideset devet tko je za? Protiv? Odbija se. 440. Tko je za? Protiv? Odbija se.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 Nećemo glasovati o amandmanu amandmanu 440. Sada glasujemo o amandmanu 29. Otvaram glasovanje. Kompromis 29. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 450 i 51 zajedno. Tko je za? Protiv? Elektronska provjera. otvoran glasovanje. Četiristo pedeset i pedeset jedan. zatvoran glasovanje. Odbijaju se.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

Kompromis 32. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Idemo na 476. Tko je za? Usvaja se. nv 50. Tko je za? Usvaja se. NV 52. Tko je za? Usvaja se. Četiristo i 484 zajednički. Tko je za? Protiv? Elektronička provjera. Otvoram glasovanje.

Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1. Tko je za? Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Usvaja se kompromis A. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis B. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 4, Envi 4. Usvaja se. Kompromisi C i D otvoram glasovanjem. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Envi 42. Tko je za? Usvaja se. Kompromis E. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Idemo na kompromis G i H. Otvoren glasovanje. Znači kompromis je G i glasovanje. Kompromis Jedan. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Amandman 81. Tko je za? Usvaja se. Kompromis L. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Sada kompromis M. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Kompromis N. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman NV6. Tko je za? Usvaja se. Kompromis O. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis P. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis, kompromisi Q i R. Otvaram glasovanje. zatvoren glasovanje. Usvaja se kompromisi U i V. Otvoren glasovanje. zatvoren glasovanje. Idemo na kompromis X, Y, Z. Z. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis AA i AB. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 160. Tko je za? do Usvaja se. Kompromis AC, AD i AE. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AF. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis AF novi. Otvaram glasanje. Zatvaram. I zahvaljujem. Usvaja se. A sada glas o cijelom dokumentu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Bojala sam se da će nam da će nam ponestati slova abacede za ove amandmane, ali dobro, evo čestitke, izvjestitelj ima riječ. Zahvaljujem. 476. amandmana koje smo ovdje dobili uloženo pokazuje da je ovo izvješće od velikog interesa za zastupnike. Zahvaljujem još jednom svima onima koji su sudjelovali u ovom radu. Smatram da je tekst sada još dosljedniji. će interes uzeti u obzir i vidim da je sada sadržaj e, bolje integriran i 28. veljače ćemo imati glasovanje na plenarnoj sjednici. Prvog ožujka ćemo onda glasovati poprawek. Udało się Wam stworzyć, zrobić kompromisy. Jeszcze raz. Bilo je toliko amandmana, ali uspjeli smo e, iznaći kompromise. Čestitam. Sada se vraćamo na točku, odnosno krećemo na točku šestu, višegodišnji financijski okvir. Mišljenje e, izvjestiteljice Ribiero za izvješće odbora za proračun. Izvolite, gospođa Ribera. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na odličnoj suradnji. Vrlo brzo došli smo do konsenzusa oko sedam kompromisa e, koje želimo izglasati. Time pokrivamo većinu amandmana koji su uloženi. Ali i ono što je dodao e, klub Pučana, ali i prijedloge tajništva. Dolazimo sada do izvješća. Ovdje se vidi čvrst stav e, odbora Agri u obrani zajedničke poljoprivredne politike naših poljoprivrednika i njihovih proračuna kompromise koje sam predstavila pokazuje važnost naše poljoprivredne politike za poljoprivrednike. Oni trebaju mogu mogućnost da učine nešto bolje sa manje sredstava kako bi bolje odgovorili na današnje potrebe u sigurnost hrane, dobrobit životinja i dobre prakse u zaštiti okoliša među ostalim potrošači u Europi trebaju dobiti za dobru cijenu kvalitetne namirnice. Trebamo odgovoriti na potrebe zajedničke poljoprivredne politike, trebamo pojačati financijsku omotnicu i održati je na, ili održati je na trenutnoj razini. E, imamo dva važna stupa koja moraju ostati netaknuta kako bismo izbjegli e, smanjenje e, izravnih plaćanja i pokušaj da se nacionalizira poljoprivreda, a ona treba ipak biti samo na europskoj razini to je posebno tržište koje je prilično osjetljivo zbog Brexita. Sigurni smo da trebamo više Europe u obrani zajedničke poljoprivredne politike i svih financiranja poljoprivrede. To je najbolja garancija teritorijalne kohezije, pogotovo u najudaljenijim regijama, brdovitim regijama, za socijalnu koheziju, za zaštitu e, male i sljedne poljoprivrede, odnosno malih OPG-ova i izvoznika. Imamo izvoz od 130 milijardi e, koji to predstavlja ovaj sektor. A što se tiče potpore poljoprivrednicima, došlo je do prilagodbe i kao što je već traženo e, za pozeji. E, zaključno trebamo stvoriti europski zakonodavni okvir kako bismo se borili protiv nepravednih tržišnih praksi. E, nadamo se da ćemo nakon glasovanja uspjeti E, postići dobar rezultat kojim ćemo biti u stanju stvarno braniti ove proračunske linije kako bi to bilo vidljivo našim biračima. mi nadzieję, že te pani że o terytorialnej, o terenach odległych... Pa nadamo se da će o pomoći i udaljenim područjima i područjima e, koji imaju poteškoće i da će to biti odraženo na odgovarajući način. Kompromis 1, glasamo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Odbija se. Odakle odbija se? Kompromis 1a. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Amandman 18. Usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Usvaja se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Provjeravamo amandman 10. elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 28.30. Tko je za? Usvaja se. Amandman 29. Usvaja se. Kompromis 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 38. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 44 za. Usvaja se. 45 za. Usvaja se. 47 za. Usvaja se. 49 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 50 za. Usvaja se. 51 za. Usvaja se. 52 za, protiv. Provjeravamo elektronički. Amandman 52. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 53. Tko je za? Usvaja se. Kompromis 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 57. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 62. Tko je za? Protiv? Odbija se. 66. Tko je za? Protiv? Odbija se. 69. Tko je za? Usvaja se. Kompromis četiri. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 22. Otvaram. Oprostite, tko je za? Usvaja se. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Provjeravamo elektronički. Amandman 72. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 78. Usvaja se. 79 koje je za? Usvaja se. 83 za. Ne, vratimo se na amandman 75. Tko je za? protiv, odbija se. A sada prolazimo na amandman 78. Tko je za? Usvaja se. 79. Tko je dva? za? Usvaja se. 83. Za. Protiv. Odbija se. 85. 86. Tko je za? Ne, morat ćemo se vratiti. Provjeravamo amandman 83. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman je 85, 86. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 87. Tko je za? Usvaja se. 88 za. Usvaja se. 89 za. Protiv. Odbija se. 91. Ne, oprostite, vraćamo se. Provjeravamo 89 elektronički. Otvaram. Zatvaram. Odbija se. 91. Tko je za? Protiv? Odbija se. 92. Tko je za? Protiv? Odbija se. 93. Tko je za? Protiv? Odbija se. 95 i 96. Tko je za? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? protiv, odbija se. 98 tko je za, protiv, odbija se. Kompromis 5. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na 102. Tko je za? Hvala, usvaja se. 104 za, usvaja se. 107, Nekov za, usvaja se. 108, tko je za, usvaja se. 110, za, usvaja se. Kompromis 6, otvaram elektronički. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na amandman 121. Tko je za? To je slično i amandmanu 125. Dakle, tko je za? Protiv? Odbija se. Prelazimo na 122 za. Protiv? Odbija se. 124 za. Protiv? Provjeravamo elektronički, 124 otvaram. Odbija se. Ali za malo. Abonman 126. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 127 za. Usvaja se. 128 za. Protiv. E, prigovor. Provjerimo dobro elektronički. Nisam uspio dobro vidjeti što, kako su glasili liberali. Zatvaram elektroničko glasanje. Odbija se. Mm, za malo. Kompromis 7. Otvaram elektronički. Zatvaram. Usvaja se. Prelazimo na amandman 131. Tko je za? Usvaja se. 132. Tko je za? Protiv? Odbija se. 133. Tko je za? Protiv? Odbija se. I glasamo za mišljenje u cijelosti sa izmenama. Otvaram glasanje. Znači, još jednom za cijeli dokument. Usvaja se. Zatvaram, dakle, glasanje. Zahvaljujem. E, evo, izvjestiteljica želi se javiti za riječ. Izvolite. Samo e, sam htjela zahvaliti kolegama i kolegicama. Ovo je doista bilo važno glasanje u našem odboru e, i mislim da smo još jednom jasno formulirali naše mišljenje i mislim da se E, da ćemo tim moći braniti europsku poljoprivredu i poljoprivrednike. Hvala. Zahvaljujem. Ja također zahvaljujem svima koji su surađivali. Glasanje će biti 21. i 22. veljače, odbor za proračun, sada prelazimo dalje. Točka sedma. Izvješće o reformi sustava vlasti i sredstava Europske unije. Odbor za proračun, mišljenje je sastavio Izvjestitelj Kaputo, izvolite. Hvala predsjedniče. Htio sam samo zahvaliti svim e, klubovima, izvjestiteljima u Sijeni koji su surađivali na ovom dosjeu. On je vrlo važan zato što se tiče budućnosti Europske unije, a posebice sustava vlastitih resursa. Ovdje imamo kompaktno mišljenje komisije, e, a odbor Agri je tim e, pokazao i odaslao vrlo pozitivan signal. ciągle podejmowany, bardzo aktualny. vrlo važna tema, ali sada idemo na glasovanje. Kompromis A. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis B. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Usvaja se. 44. Tko je za? Usvaja se. Molim gospodina Desa da podiže ruku. Amandman 45. Tko je za? Usvaja se. 48. se ne razmatra.

Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerit ćemo elektronički. Amandman 51. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 39. Ko je za, protiv, Odbija se. Dobro, ako insistirate, provjerit ćemo odmah na 39. Zatvaram glasovanje. Dobro, u redu, ali gotovo izjednačen broj glasova. Kompromis E. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman šest Tko je za? Usvaja se. Četrdeset Tko je za? Protiv? Odbija se. Četrdeset dva Tko je za? Protiv? odbija se. Provjerit ćemo. Amandman 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Bolje. 69 protiv. Odbija se. 60 za. Usvaja se. 61 za. Usvaja se. 63 za. Protiv. Odbija se. 64 za. Usvaja se. Sada glasujemo o mišljenju u cijelosti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasovanje u odboru za proračun održat će se 21. 22. veljače. Želi li izvjestitelj uzeti riječ? Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Ovo glasovanje potvrđuje rad e, koji je e, napravljen za vrijeme naših sastanaka. Dakle, odbor Agri je odradio odličan posao u vezi s ovom temom. Hvala. Mi također smatramo da je to tako, potvrđujemo, zahvaljujemo, zahvaljujemo cijelom timu. Osma točka na dnevnom redu. Regije koje zaostaju. Izvjestitelj e, je bio gospodin Žila. Nadležni odbor, odbor regi, a gospođa Dačila izvjestiteljica za mišljenje. Idemo na glasovanje. U ime izvjestiteljice želi li netko uzeti riječ? Koordinator možda kaže da ne treba u redu. Stoga mogu reći da je to bilo kvalitetno izvješće. Dobro smo pripremili to mišljenje zato što u regijama koje zaostaju poljoprivreda zahtjeva posebnu podršku. Zahvaljujem još jednom od srca gospođi načila. Molim vas da joj prenesete naše čestitke, a sada prelazimo na samo glasovanje. Kompromis A. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 28. Tko je za? Hvala, usvaja se. 29. Za? Protiv? Usvaja se. Ali provjerit ćemo. U redu. Zatvaram glasovanje. Rekla sam da je usvojeno 30. Ko je za? Usvaja se. Kompromis B. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis C. Otvaram glasovanje. Kompromis C. Zatvaram glasovanje. O kompromisu C usvaja se. Amandman 39. Gospodin Kaputo i gospodin Dančilo su autori amandmana. Tko je za? Usvaja se. 44. Tko je za? Protiv? Odbija se. Ali provjerit ćemo. 44. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ispričavam se, kaže predsjednik. A sada amandman kompromis D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 52. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Kompromis E. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 62. Tko je za? Usvaja se amandman 63. Gospođa Dančila je predlagateljica. Usvaja se 65. Za. Usvaja se 66. Za. Usvaja se kompromis F. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis je usvojen. Prelazimo na kompromis G. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 71. Tko je za? Protiv? Odbija se 72 za. Protiv. Odbija se 79 za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis H. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 7. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman devet e, Odnosno 11. Ko je za? Usvaja se. Kompromis 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16. Ko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Usvaja se. Prelazimo na glasovanje o cijelom e, mišljenju uz amandmane. Tko je za? Zatvaram glasovanje. Mišljenje je usvojeno. Zahvaljujem. Htio bih zahvaliti čitavom timu, a sada točka broj 9, to je naše posljednje glasovanje za danas. Izvješće za ovo mišljenje je gospođa Kadenbach. Zamolit ćemo vas da date kratku uvodnu izjavu. Ne, gospođa Kadenbach kaže da nema potrebe. Zato započinjemo odmah s kompromisom broj 1. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Kompromis broj 1. Nismo otvorili glasovanje. Sada jesmo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman četiri, Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman peti, Tko je za? Usvaja se. Šesti, Za? Usvaja se. Sedmi, Za? Protiv? Odbija se, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o amandmanu broj 7. Zatvaram glasovanje. Odbija se 8 za. Hvala, usvaja se 9 za. Usvaja se 10 za. Usvaja se amandman 11 za. 10 je usvojen. Amandman 11. Tko je za? U redu. Amandman 15. Tko je za? Amandman 15. Gospodin Šanje je predlagatelj. Usvaja se. 11. Imamo tri predlagatelja. Tko je za? Usvaja se. 12. Se ne razmatra. Broj 13 također se ne razmatra. Amandman 14. Gospodin Danton je predlagatelj koji je za. Usvaja se amandman 16. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio tko je za, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, odbija se. Drugi dio se odbija. Amandman 17. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Hvala usvaja se. Drugi dio tko je za? Hvala usvaja se. Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasovanje za drugi dio ovog amandmana. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 18. Tko je za? Usvaja se. Amandman 19. Tehnički amandman. Drugi kompromisni amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman

protiv, odbija se. Trebamo li to provjeriti? U redu provjerit ćemo 33. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasujemo o cijelom nacrtu mišljenja s izmjenama. Elektroničko glasovanje je otvoreno. Tko je za? Zatvaram glasovanje. Mišljenje usvojeno. Glasovanje će se održati u odboru za kontrolu proračuna u ožujku ili travnju. Dame i gospodo, gospodin Nekov ima riječ. Poštovani kolege, mislim da trebamo čestitati sami sebi na ovom izvješću. Radi se o pčelarstvu pa želim svima pokloniti ovu staklenku posebnog meda iz Bugarske. Proizvodi se u brdima u Bugarskoj. To je jedinstven proizvod. To će biti prvi bugarski proizvod sa zaštićenom oznakom podrijetla. Hvala. danas popodne pokazat ćemo bugarskom ministru poljoprivrede koliko nam je važno ovaj med i to ćemo mu jasno reći, ali sada je 8 e, minuta nakon 10 sati. Očekujemo nastavak sastanka e, koordinatora u 11 sati. Pitanje za koordinatore sada. Možemo li početi u 10.45? Da, slažete se, u redu. Pa čak i sada, kažete. Odlično. Onda ćemo imati stanku od 5 minuta. Nakon toga nastavljamo sa sastakom koordinatora.